drago što mogu pozdraviti kolegicu Vijan Dakel, ona je naša kolegica i zastupnica u Iračkom parlamentu. Nitko neće nikada zaboraviti njezin govor koji je održala pred Iračkim parlamentom prošlo kolovoza i kojom je pozivala na oslobođenje žena koje je zarobila, koje je zarobila islamska država. Kolegicu Dakel prati delegacija iz Iraka, iz jezitske zajednice koje su žrtve ISIS-a. To su gospođe Dilijar Saed za gospođa Aeš Taha Otman, Il signor... Gospodin Korsed Otman Jusif. Mi svi odajemo počast vašoj hrabrosti i želimo vam reći da vas podržavamo u borbi i pravu jezickom narodu da živi u dostojanstvu i da slobodno živi svoju vjeru. Dobrodošli u Strasburg, dobrodošli u vječnicu Europskog parlamenta, dobrodošli u vječnicu Europske demokracije.